Well, Dragi kolege, veliko mi je zadovoljstvo zaželjeti dobrodošlicu doktoru Humamu Hamudiju, šejku doktoru Humamu Hamudiju, koji je predsjednik Iračkog odbora za vanjske odnose. On je osobno pozvan od strane našeg predsjednika gospodina Elmara Broka, ali s obzirom da su izbori u Njemačkoj u nedjelju. On, naš predsjednik, je morao hitno u Njemačku. Mi se ispričavamo zbog njegovog odsutnosti i ja sam već rekao našem gostu da će se morati zadovoljiti sa drugim po redu, a to sam ja koji danas predsjedava sastankom našeg odbora. Nepotrebno naglašavati koliko smo zainteresirani za događaje u Iraku e, s određenom zabrinutošću i naravno tugom smo pratili nedavne tragične događaje u vašoj zemlji, e, pogibije građana i zanimam nas kako na vas djeluje civilni rat u Siriji, građanski rat u Siriji, razne tamošnje frakcije, uključujući džihadiste i kako to sve skupa utječe ima posljedica na vašu zemlju. E, dakle, drago će nam biti saslušati vaša stajališta. Imate sada riječ na 10-15 minuta, a onda će naši kolege javljati se za riječ. A vi ćete poslije ponovo e, dobiti riječ da im odgovorite. E, Šejk Hamam Hamudi, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Pozdravljam vas svih ovdje i zahvaljujem na vrlo ljubaznom pozivu. Ovo je poziv da se susretnem s kolegama iz Europskog parlamenta i općenito s vama kao predstavnicima Europske unije. Ja također e, koristim ovu priliku da se zahvalim. Čujete li me? Hvala. Koristim dakle ovu priliku da zahvalim kolegama iz Europskog parlamenta i iz Europske unije općenito, jer su bili uz nas kada smo postavljali temelje demokracije i kada smo organizirali izbore. Ja sam imao prilike sudjelovati u procesu sastavljanja Ustava i bio sam svjedokom pomoći koju nam je Europska unija pružila u jednom pedagoškom smislu kao prvo u pogledu ustava a irački ustav je bio zapravo prvo iskustvo e, ove vrste prava u toj regiji, nakon čega je zapravo uslijedilo arapsko proljeće. Mi smo mogli tako služiti kao primjer demokracije, demokracije koja je na visini povijesnog zadatka te regije. Država, iračka država je uspjela uspjela je ostati laičkom državom u tom smislu da njezin predsjednik može biti ne muslima, što nije slučaj s drugim arapskim zemljama. Stoga, s druge strane, naravno, postoje neke islamske konstante, a i s druge strane pravila eh, demokracije. poštuju se temeljna demokratska načela. Ova načela su kao eksperiment zapravo provedena u praksi u Iraku i mogli smo poslužiti kao primjer u arapskom svijetu. To je na neki način presedan, taj su život e, islama i demokratskih vrijednosti. E, taj e, suživot u vjerskom i civilnom smislu je vrlo važan. Naravno, e, prošli smo kroz teške i problematične situacije, problemi još uvijek postoje, ali mislim da smo uspjeli ostvariti jedan pravi uzor suživota, koegzistencije i zajedno uz vašu pomoć mi iz ovog našeg iskustva želimo pružiti iskustvo koje može poslužiti modelom i drugima. je ovaj jedan, e, kažem, jedinstven model u arapskom svijetu, e, pogotovo u svjetlu toga što smo svakodnevno suočeni sa izazovom terorizma. Irak e, je mjesto gdje je polarizacija bila velika, gdje su privučeni brojni džihadisti prije nekoliko godina od 2006. do 2012. oni su e, u velikom broju dolazili u Irak i na zapadu se znalo čuti da zapravo postoje mini države unutar Iraka koje su čisto vjerske prirode, ali mi smo sve to uspjeli vrlo hrabro nadići i danas smo ponosni na svoje demokratsko iskustvo, demokraciju koju smo iskoristili kako bismo se suprostavili s terorizmom. Gospodarstvo i gospodarski razvoj posljednjih eh, nekoliko godina. 9%, dakle najveći gospodarski rast u cijeloj regiji. Točno je da je taj rast i razvoj temeljen na nafti, ali ne treba zaboraviti rast srednje klase, čiji prihodi rastu, koji sve više i više sudjeluju u državnoj upravi. Gospodarstvo je dinamično, pa je tako i društvo, iračko društvo dinamičko, dinamično i u njemu vrlo aktivno sudjeluju u njezinom, njegovom javnom društvenom životu, aktivno sudjeluje narod, što je zapravo dokaz e, njegove dinamičke uključenosti u ovaj proces. Što se gospodarstva tiče, nekoliko riječi o poljoprivredi. Ira, Irak troši 500 milijuna dolara kako bi potpomagao svoje poljoprivrednike, pogotovo u području stočarstva. E, puno je nedostataka u mnogim aspektima što se poljoprivrede tiče, ali evo nešto se radi. A sada što se tiče obrazovanja, e, također velike svote 500 milijuna dolara se mobiliziraju i daju našim studentima koji žele studirati u inozemstvu. Svaki student dobija 2300 dolara e, mjesečno. E, za studije u inozemstvu. Naravno, u nekim područjima kasnimo, mislim u prvom redu na zdravstvo. Zdravstvene usluge su uglavnom besplatne u našoj zemlji, a bolesti koje se ne mogu liječiti u Iraku, za njih e, iračka vlada, odnosno za bolesnike, e, iračka vlada odvaja 3 milijuna mjesečno kako bi se ovi bolesnici mogli liječiti u inozemstvu na primjer u Turskoj i drugdje. Što se tiče vađenja nafte, za sada je to negdje jedan milijun tisuću barila dnevno. E, moglo bi to biti još i više, ali čekamo na potrebne dozvole. Što se tiče sigurnosnih problema, e, problema koji traju evo već četiri mjeseca, sigurnost e, u našoj zemlji prije tog vremena je bila manje više prihvatljiva. Što se događa prema analizi naše vlade? Mi mislimo da je e, ova situacija, sigurnosna situacija, vezana sa situacijom u Siriji velika pomoć koju neke zemlje regije e, pružaju borcima u Siriji. Vi znate što se ondje događa. Postoje brojne džihadističke skupine, terorističke skupine, Al-Nasra front i još neke manje ili veće terorističke skupine u Siriji. I Naravno, njihovo djelovanje se ne ograničava na Siriju, već se prelijeva i u Irak, što svakako utječe na sigurnosnu situaciju u Iraku. Front al-Nasra i Islamska armija Sirije u Iraku, njihovo djelovanje se prelilo, odnosno imalo je posljedica u regiji. Katar je njima pružio podršku, e, a Saudijska Arabija je također bila aktivna u tom pogledu, pa smo onda mi kao posljedica toga bili suočeni s prilično velikim sigurnosnim problemima napad na jedan od zatvora, e, oslobođenje 500 terorista iz ovih e, zatvora, e, sve je to nepovoljno utjecalo na sigurnosnu situaciju. Čuli ste, znate da je bilo eksplozija gotovo svakog dana, da je žrtava na desetke. Riječ je uglavnom o automobilima koji su eksplodirali na javnim mjestima, a eksplozije su bile daljinski manipulirane. Zatim je bilo napada samoubojica za vrijeme nekih pogreba ili svečanosti u zemlji. Sve te operacije, svi ti teroristički napadi nisu imali nekog osobitog utjecaja na strance ili na strane tvrtke u zemlji. Isto tako nisu imali nepovoljnog utjecaja na gospodarstvo u zemlji. Međutim, s obzirom na ove atentate, situacija općenito govoreći i politički gledano u zemlji promijenila se. jer sada različiti politički entiteti u Iraku razgovaraju drugčije, imaju drugčije odnose, a i sigurnosna situacija je drugčija. Od otprilike godinu dana, zapravo od kad je formirana vlada, točnije od 2010. godine, e, naši prijatelji siračke liste, E, jedna prozapadna stranka u našoj zemlji, naši prijatelji suniti. Imali su neka ministarstva, ministarstvo za električnu energiju, poljoprivredu, industriju, financije i ministarstvo obrane. Riječ je o jednom nacionalnom partnerstvu, o jednoj ravnoteži koju smo mi htjeli postići između različitih segmenata društva. Vi znate da su to glavna, ključna ministarstva, e, zapravo glavna ministarstva, ali Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova e, još nisu zapravo bila dodijeljena. Taj proces još nije finaliziran, što je ostalo onda razlogom za trzavice i sukobe. E, koju poruku možemo iščitati svega ovoga, a to, to je da mm, su naši prijatelji suniti bili meta nekih e, napada, da su instrumentalizirani od strane nekih ulema, e, vjerodostojnika u tom području, e, području Mahdi i u nekim drugim dijelovima Iraka. došlo je do brojnih prosvjeda a iračka vlada nije se time baš odmah bavila, te na kraju uspostavila jedno interno povjerenstvo pri ministarstvu. dr. Samutlok je predsjednik tog povjerenstva i oni se bave između ostalog pitanjem zatvorenika i drugim važnim pitanjima, kao što su iskorjenje pripadnika, odnosno stranke Bath. Dakle, u pojedinim područjima Iraka dolazi do tenzija između vjerskih skupina, što može biti pogodno ozračje za ovakvu vrstu napada. S druge strane, prvi koji su bili žrtve ovih atentata su ljudi suniti u području Mahdi, Ramahdi. Mi ne smatramo da su stanovnici u redovima terorističkih skupina. E, no, u početku je postojao jedan popularni pokret protiv e, tih elemenata, tih e, skupina, ali to sada nije slučaj. Postoji doista međuvjerska tenzija i upravo ta situacija ide na ruku ovim terorističkim i vojnim paravojnim skupinama. Naravno, situaciju pratimo vrlo budno, situaciju u Siriji kao i situaciju duž granice i uspostavili smo, odnosno pokrenuli čitav niz mjera spašavanja e, tog e, područja. E, imamo tako jednu inicijativu čiji je cilj pomoći sirijskom narodu. Drugo, kad je riječ o Siriji, mi se protivimo nasilju, bilo da je ono od strane režima ili oporbe. Međutim, s druge strane također se ne slažemo s bojkotom, odnosno blokadom. I također protiv smo korištenja kemijskog oružja. Trebamo milizirati sve međunarodne instrumente, ali mi smo protiv zračnih napada, jer znamo da kada jedan rat počne, nikad se ne zna kako će se i kada završiti. Mi smo za dijalog, dijalog koji čiji bi cilj bio e, uspostavljanje privremene vlade i organizaciju izbora kako bi se formirala nova vlast. To je put kojim treba krenuti Sirija pa i čitava regija kako bi se stalo na kraj konstantnom pogoršanju e, kojeg smo svjedoci. Ove salafističke i džihadističke skupine koje postoje i djeluju u Siriji, njih se financijski potpomaže i one će situaciju na Bliskom istoku učiniti i tekako teškom i krhkom mislim prvenstveno na Afganistan. Mi smo stoga izradili jedan projekt. E, Turska se vrlo povoljno izrazila o tom našem projektu. E, očekujemo prve reakcije zemalja zaljeva. Treba iskoristiti u najvećoj mogućoj mjeri parlamentarnu demokraciju kako bi se došlo do rješenja koje će biti dobro za sve. Mi pozdravljamo eventualnu drugu e, ženevsku konferenciju i aktivnosti fondacije Albrahimi. Isto tako pozdravljamo nedavni sporazum čiji je cilj pronaći mirno rješenje za Siriju tako da se odgovori na zahtjeve, legitimne zahtjeve sirijskog naroda i očuva mir u regiji. Eto, to je mojih nekoliko riječi u odnosu na opću situaciju u Iraku, u regiji, kao i e, situaciju, gospodarsku i socijalnu situaciju u Iraku. Eto, to je sve. Hvala lijepa. U 16.45 moramo primiti premijera Albanije koji također ima vrlo gust e, raspored, tako da bih vas zamolio da sva pitanja postavljate u vremenskom okviru od 1,5 minut, e, pol minute. Gospodin Salafranka, imate riječ. Gospodine Hamudi, e, mnogi članovi ovog odbora e, bili su jako zainteresirani za susret s vama i ovu razmjenu mišljenja i e, cijenimo ovu e, priliku za to i hvala vam na objašnjenjima koja ste nam dali. Htjela, htio bih vas pitati da nam malo detaljnije objasnite političku situaciju u Iraku i suradnju koju pokušavate ostvariti između sunita i šinita na razini vlade. E, u kojoj mjeri e, Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno e, te portfolio u kojoj mjeri su, je imalo utjecaj na eskalaciju nasilja u vašoj zemlji. 2013 bilo je više od pet napada, više od 20 tisuća ljudi je bilo ozlijeđeno, e, preko 800 ljudi je izgubilo živote samo prošlog mjeseca, e, pa bi me zanimala vaša, vaša, vaši pogledi na te stvari. a također me zanima i što činite kako bi se nosili sa situacijom sa sirijskim izbjeglicama kojih je preko 200 tisuća u Iraku. E, I ako možete, zanimalo bi me što se događa sa logorom Ashraf, jer je tamo bilo više od 50 ubijenih. Hvala lijepa. Izvolite, kao šefica delegacije u Iran, gospođa Kromberg. Izvolite. Hvala i dobrodošli u Europskom parlamentu. Kao šefica delegacije za Iran, eh, mi, smo, mi pokušavamo održavati međuparlamentarne odnose sa Iranom, pa me zanimaju vaši odnosi sa Iranom i strateško partnerstvo koje imate sa Iranom. Da li biste nam eh, ga malo pojasnili i kako gledate na budući razvoj te suradnje. U Iranu e, je sada na, e, na funkciji novi predsjednik, pa me zanima vaše mišljenje o tome kako gledate na promjene u, Iranu i na e, razvoj događaja u vezi s tim. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. E, htio bih postaviti tri pitanja. Jedno je što će vlada premijera Al-Malika poduzeti e, u vezi sa masakrom u logoru al ashraf e, u kojem su eventualno sudjelovali i pripadnici iranskih službe sigurnosti. Što se tiče Sirije i podrške koju vaša vlada daje Asadovim snagama unutar Arabske lige, kako e, sada vi gledate na sporazum e, u Ženevi e, između Sjedinjamečkih države i Rusije u vezi sa kemijskim oružjem E, do prije par dana to oružje službeno nije postojalo, a sada je dogovor postignut da se uništi. Kako gledate na to? Kolike su šanse za uspjeh? Hoće li predsjednik Asad pristati na to? I kako gledate na mogućnost postizanja političkog rješenja tog užasnog građanskog rata? I kao posljednje pitanje, kako vlada u Bagdadu reagira na sve neovisniju regionalnu vladu pod predsjednikom Barzanijem koji je već nekoliko puta bio u Briselu i kako e, gledate na mogućnost raspada Iraka e, odnosno prestajanje postojanja Iraka kao jedinstvene države. Hvala lijepa sada gospodin Vuljanić. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja dolazim iz Hrvatske koja je dio bivše Jugoslavije. U moje vrijeme mi, kod nas je bilo mnogo studenata iz Iraka. E, zemlja je činilo se bila na najboljem putu i gospodarskog i političkog razvoja E, tada nije bilo političkih sukoba, međutim potom su se neke stvari dogodile. Ne znam što se dogodilo sa većinom mojih bivših studenata, nadam se da su oni dobro. Međutim, mislim da Irak ima značajan broj vrlo dobro obrazovanih mladih ljudi koji bi mogli povući zemlju e, u pravom smjeru. Što to spriječava? E, postoji jedna hjerarhija pitanja koja trebaju biti riješena prije nego što bi se taj razvoj u pravom smjeru mogao biti dogoditi. Da li vi mislite da li, da li je kriva prisutnost Al-Kaide ili ostaci starog režima ili miješanje sjednjih država ili što. Da li se međutim taj e, e, to kretanje u pravom smjeru već možda i događa? Hvala lijepa. Gospodin Kelan, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Ohrabruje me, ohrabruje me vaše jasno izlaganje o situaciji i o politici vaše vlade, osobito što se tiče stipendiranja studenata za studiju u inozemstvu. Ma, prvo, moje prvo pitanje je o nacionalnom jedinstvu. Kakva je sudbina sporazuma u tom smislu, da li se primjenjuje, da li e, je postignut sporazum o nafti, A moje posljednje pitanje, postoje brojna izvješća u medijima koja tvrde da su iranski avioni koristili irački zravni prostor kako bi isporučili oružje sirijskom režimu. Možete li komentirati? Hvala lijepa. Gospođo De Martini, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Deset godine nakon vojne intervencije koja je zemlju oslobodila od diktature Sadama Hiseina, u Iraku su postignuta mnogi napreci, ali nažalost svjedoci smo svakodnevnih terorističkih napada i e, e sukoba između različitih e, sekti. E, no, znamo da su mnogi kršćani pobjegli u Siriji, jesu li tamo u opasnosti i što može Europska unija učiniti kako bi pomogla vašoj zemlji da riješi unutarnje sukobe između sunita, šita i kurda? Hvala lijepa. Hvala lijepa, sada gospodin Peterle, izvolite. Recite molim vas koji su najveći izazovi u pogledu odnosa među raznim vjerskim skupenim, skupinama. Hvala na pitanju, na pitanjima. Gospodine Hamudi, Šejk Hamudi, imate sada priliku 15 minuta za odgovore. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala svim zastupnicima koji su mi postavili pitanje. Međutim, nisam čuo pitanje o odnosu između Iraka i Evropske unije, kao ni o sporazumu o partnerstvu i suradnji između Iraka i Evropske unije. Jer je taj sporazum proveden u potpunosti, on je u interesu naime obiju strana, mislim da se sada treba krenuti s praktičnom provedbom tog sporazuma. Ja bih zato dao jedan primjer. E, odnosno, naši odnosi trebaju biti e, uzorni, trebaju biti primjer Evropske unije i jedne arapske demokracije kao što je Irak. Vi ste pak postavili e, prilično duboka pitanja. Zaista se ušli u samu srž naših problema i ja vam kao prvo zahvaljujem na interesu i na empatiji koju pokazujete za našu zemlju, što dokazuje samo da mi živimo doista u globalnom selu. Što se tiče problema između sunita i šita, situacija nije ista kao situacije u E, Libanonu, Afganistanu, Pakistanu ili Iranu. Nije to ista vrsta sukoba. U čemu je razlika? Suniti i šiti u Iraku dio su istog plemena. Kriza koja je uslijedila nakon ostavke ministra financija, doktora Lasera Al-Safija, On je naime podnio ostavku na svoju funkciju, a šejk koji vodi pleme iz kojeg je ovaj gospodin, on je naime šit i živi u selu na Žafa. Rafa Sawi je dakle porijeklom iz plemena kojemu predsjedava, da se tako izrazim, jedan šit. Dakle, mi etnički gledano pripadnici smo jedne te iste skupine, istog plemena. Neki su šiti, neki su suniti. Pleme Sima, Žubur, sve su to plemena koji u svojim redovima imaju i šite i sunite. Pleme omogućuje u Iraku socijalnu solidarnost. Na kad se neko razboli, plaća se u određeni fond, odnosno određeni fond se mobilizira kako bi se pomoglo tom čovjeku. Irak je doista pravi uzor suživota različitih vjeroispovijesti. Mi smo ti koji možemo dati lekcije Siriji, Bahrainu, Saudijskoj Arabiji i možemo ih e, podučiti o tome kako zajednički živjeti, kako pripadnici različitih vjeroispovijesti žive zajedno. A Ajatollah Sistani, vi ga svi znate, on je najviša vlast za jednog šita, on je rekao ne trebate govoriti da su vam suniti braća. I vi sami ste suniti. Sunite trebate braniti kao da branite sami sebe. Nema konfesionalnog problema u Iraku. E, u Iraku posljedica su problema uprave. E, Irak je nekoć bio diktatura. E, mi danas živimo u jednoj decentraliziranoj zemlji koja je doduše još uvijek u tranziciji i još uvijek je suočena s nekim problemima javne uprave i vladanja i e, to se ne može poreći. Međutim, kriza s ministarstvima će se riješiti. Uskoro ćemo imati izbore e, u travnju iduće godine i tiče izbori omogućiti da se promijeni politička situacija u zemlji. Dakle, kaže, e, problema vjeroispovijesti nema Muktada, al Sadr je i on sam podržao e, sunitske interese. Vrhovno vijeće je također e, jedna šitska referenca, da tako kažem. Dakle, Problem koji Irak danas ima je problem vladavine, vlade. Postoje neke regije koje se osjećaju defavorizirane, koji su u nepovoljnijem položaju, ali to nije u svojoj srži problem između sunita i šita. Naravno, određenih oblika diskriminacije e, ima e, između šita i sunita u nekim dijelovima zemlje i negdje. Međutim, to se ne tiče samo sunita, to je slučaj i sa šitima u nekim dijelovima zemlje i oni su negdje u nepovoljnijem položaju. Nemojmo zaboraviti, mi smo u fazi tranzicije i upravljanje zemljom nije bez problema. A sada nekoliko riječi o sirijskim izbjeglicama. Vlada je 10 milijuna dolara dala Kurdistanu kako bi taj dio zemlje mogao prihvatiti izbjeglice. Što se tiče logora Ashraf, vi znate da je iračka vlada tražila od lokalnih stanovnika da napuste ovaj dio, napuste ovaj e, logor, Ašraf, jer je on u području Dijale. Naime, Dijala je područje gdje žive, osim naravno sita, šita i sunita, gdje se zateknu e, i brojni teroristi. To je vrlo vruće, nemirno područje i vlada nije u stanju potpunosti kontrolirati sigurnosnu situaciju u tom dijelu zemlje. I zato je zatražila iračka vlada da se napusti ovaj logor jer nije u stanju jamčiti sigurnost. Postoje i druga područja gdje je situacija napeta u Iraku i gdje iračka vlada jednostavno nije u stanju u potpunosti jamčiti sigurnost. Mi smo sa Ujedinjenim narodima sklopili sporazum kako bi se taj to stanovništvo iz Ašrafa preselilo prema Bagdadu, prema u blizinu, blizini jednog aerodroma gdje je nekoć bio, bila američka baza. Međutim, u njihovim redovima ima puno nekadašnjih kolaboracionista e, ovog režima e, s okrvavljenim rukama i policija je suočena s brojnim problemima. Imate slučajeve da se naređenja policije ne poštuju, i to uvelike otežava situaciju. Vlada je svakodnevna suočena sa sigurnosnim problemima. Naravno, žao nam je zbog situacije u kojoj su se našli oni koji su došli u logor Ašraf, ali mi jednostavno nismo u stanju ondje jamčiti sigurnost, što je slučaj i sa zatvorom Buram. Mi smo kontaktirali ujedinene narode kako bi njihov predstavnik u Bagdadu mogao izvršiti istragu. odnosno obdukciju žrtava kako bi se mogli ustanoviti uzroci smrti. Postoje neke zemlje, Kanada i Australija, koje su izrazile spremnost da prihvate e, stanovnike logora Ashraf. Pitaju nas zašto mi ne možemo prihvatiti odgovornost za ove događaje. E, ne možemo, ali smatramo da neke zemlje mogu pomoći, eto, na primjer Kanada i Australija. Brojne etničke skupine žive u Iraku, e, što ne smije biti samo uzrok problema, to može biti i šansa za razvoj i napredak Iraka. Što se tiče Irana i Saudijske Arabije, naravno da e, ne misle svi stanovnici isto. Mi želimo imati dobre odnose sa svima. Mi imamo jednu turkmensku manjinu u zemlji također, koja može služiti kao most s Turskom. E, šiti nas mogu približiti s Iranom, neke druge manjine sa Saudijskom Arabijom. Dakle, taj diverzitet je na neki način i mogućnost e, poboljšanja odnosa sa susjedima. Mi isto tako možemo igrati jednu dobru posredničku ulogu između Sjedinjenih država i Irana. Možemo na neki način prenositi poruke između ove dvije zemlje. E, idućeg mjeseca vrlo skoro e, mi ćemo imati jedno službeno izaslanstvo u Saudijsku Arabiju što je sve jako dobro. E sada, e, Ženeva. Naši kontakti ondje brojni predstavnici iračkih e, vjerskih skupina koje ondje žive također mogu odigrati svoju ulogu u tom smislu. Eto, na ovaj način vidimo novi Irak. Irak koji može biti zapravo faktor stabilnosti u regiji. Irak koji bi mogao biti most između svih strana i stranaka u ovoj regiji. Što se tiče novog iranskog predsjednika, mislim da je to svakako netko koji je imao e, važnu ulogu u pregovorima sa Zapadom i koji može i tekako doprinijeti rješenju nuklearnog problema, a i drugih. Mi ne podržavamo Asada, mi se zalažemo za uspostavu demokratskog režima u Siriji. E, avioni koji su prošli kroz naš zračni prostor, oni su bili podvrgnuti kontroli, bili su pretreseni. Mi imamo, uspostavili smo kontakte sa sirijskom opozicijom, sa Ženemom 2, gospodin Lagdam Ibrahim mi smo pozdravili sporazume i oštro osudili naravno korištenje kemijskog oružja. Mi smo bili žrtve korištenja tog oružja, znamo o čemu pričamo. Kada je Abža bombardirana, kemijsko oružje je bilo korišteno i mislim da bi bez tog oružja svijet bio bolji i sigurniji. Dezintegracija Iraka. Netko je to spomenuo. Ja ne mislim da Kurdistan doista želi odvojiti se od Iraka. Prihodi od nafte se na ravnomjeran način dijele. I gospodarski faktor je faktor povezivanja. Kao što je i plemenski faktor, faktor povezivanja u raku, kao što sam vam rekao na početku svog izlaganja. Ja ne mislim da je separatizam gorući problem u Iraku, niti da je separatizam naravno rješenje. Studenti koji su studirali u Hrvatskoj i u Rusiji, ima ih, ima ih još i ti studenti i dalje igraju tekako važnu ulogu. E, naravno, prije nego Irak bude u potpunosti u dobrom stanju, demokratski govoreći, problema i prepreka ima. Imamo još puno toga za riješiti, međutim mi e, napredujemo na ispravnom putu. Naravno, žrtve smo onoga što se događa i u Siriji i u Gotskom zaljevu, ali na našem putu ćemo istrajati. Kršćanska manjina. Ustav naše zemlje je svakoj manjini uključujući i kršćane, dao sva potrebna prava. Danas manjine žive u zlatnom dobu upravo zahvaljujući novom iračkom ustavu. Iračani, bez obzira na svoju vjeroispovijest, mogu imati, biti na svakoj javnoj funkciji, uključujući i predsjednika, što nije slučaj u drugim arapskim zemljama. Naš predsjednik može biti kršćanin, diskriminacije protiv kršćana nema, nema ih ni protiv kurda. Kršćani su jednako kao i drugi žrtve atentata i napada, ni više ni manje, pogotovo ako se uzmu u obzir brojke. Meni se čini zapravo da su šiti ti koji su brojnije žrtve, brojniji od drugih, uključujući i kršćane. Evropska unija. Evropska unija može nam pomoći. E, imamo danas zakazan susret s komisijom. Ja mislim da Evropska unija može, na primjer, predložiti određene oblike edukacije za iračke dužnosnike. E, tri tisuće iračkih dužnosnika prošlo je razne edukacije u Japanu. Mislim da bi Europska unija mogla organizirati nešto slično. Nafta. U listopadu i u studenom sastaćemo se ponovo i u sklopu ove organizacije mislim da bi i Europa mogla sudjelovati. Naš je parlament odobrio sporazum o partnerstvu u pogledu energetike s Evropskom unijom, što je nešto što se može i mora provesti u dijelo. Predlagali smo uspostavljanje mješovitog povjerenstva u okviru ovog sporazuma koje će rješavati konkretne probleme na terenu. Potrebna su nam neka ad hoc povjerenstva kako bi se jamčila provedba ovog sporazuma, što je u interesu obiju strana. Dijalog između šita i sunita, kao što sam vam rekao, nije riječ o vjerskom sukobu. E, sukobi su posljedica uprave, odnosno upravljanja, vladanja. Nakon izbora mislim da će biti zapravo zajedničkih lista e, za izbore, oprostite, da je postignut E, izborni sporazum i da će zajedničkih lista biti, da će ih biti prije nego se krene s izborima. Mislim da će ova borba biti demokratska između različitih političkih platformi, a ne između vjerskih skupina. Hvala. Hvala vam na ovom e, plodonosnom razgovoru i na važnim objašnjenjima koja ste nam dali. Zahvaljujemo vam na posjetu. Znam da ćete se sutra sastati s članovima izoslanstva za Irak iz našeg parlamenta. I mogu vam reći da budete e, mirni, doista ćemo prenijeti vašu poruku e, pred gospodinu Broku. I još jednom vam želim zahvaliti i želim vam sve najbolje. Well, colleagues, let us start uh, by welcoming Kolege, počet ćemo tako što ćemo izraziti dobrodošlicu našem kolegi iz Albanije, gospodinu Rami. On će biti s nama jedno 45 do 50 minuta, zato što točno u 5.45 mora otići jer ima sastanak sa predsjednikom parlamenta, tako da moramo održati našu raspravu u tom vremenu. Najprije vam želimo čestitati na pobjedi na izborima. E, Cijenimo to što je u Albaniji tranzicija, prijenos vlasti protekao mirno. Ja sam iz Rumunjske, u Rumunjskoj jako dobro znamo da ima, dolazi uspona i padova prilikom konsolidacije demokracije i uspostave tržišnog gospodarstva. Drago nam je e, da su izbori provedeni u redu i nadam se da ćete nastaviti s pokrenutim e, dijalogom te sa političkom suradnjom. Na kraju dopustite mi e, da vam izrazimo našu podršku da Albanija dobije status zemlje kandidatkinje što prije moguće i nadam se da će vijeće donijeti pozitivnu odluku e, na sastanku u prosincu. A sada vas, premijeru, pozivam da se obratite našim kolegama, da preuzmete riječ. Nadam se da će vam 10 do 15 minuta biti dovoljno i da će to dati e, dovoljno vremena našim kolegama da osmisle pitanja. Hvala vam. Drago mi je da ste došli u ovolikom broju poslušati ono što vam želim reći. a ono što najprije želim istaknuti jest da cijenimo potporu Europskog parlamenta u e, nastojanju Albanije da dobije kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji. Nakon toga želim zahvaliti prethodnim vladama te mom prethodniku na svim uloženim naporima na putu prema Europskoj uniji, no posla je još uvijek puno. Vjerujem da je došlo do jedne nove ere u albanskoj politici. I cilj i ambicija naše vlade je da raskinemo s prošlim političkim tradicijama. Učinit ćemo sve što možemo kako bismo zajamčili međupartijsku suradnju te da se otvorimo e, što je više moguće i prema oporbi kako bismo ostvarili program koji smo pripremili. Jučer smo imali glasanje u parlamentu i drago mi je da s vama mogu podijeliti duh naše rasprave. I zahvaljujući novom predsjedniku parlamenta i zbog toga na koji je način upravljao uh, raspravom. Oporba je imala najviše vremena u povijesti albanskog uh, parlamenta da govori o problemima za novu vladu. Mnogo je izazova pred Albanijom, no glavni prioriteti će nam biti predstaviti, unaprijediti potrebne reforme u području pravosuđa, borba protiv korupcije i organiziranog kriminala. Agenda Europske unije je katalist za promjenu koja je prijeko potrebna zemlji i kao instrument za ono što smo nazvali albanskom renesansom. i milijun birača se s time složilo. Time što su dali glas za Savez za Europsku Albaniju. Istovremeno čvrsto vjerujem da mm, se na Balkanu događaju pozitivne promjene i važni razvoj u mm, posebice se to odnosi na sporazum između Srbije i Kosova. Riječ je o sporazumu koji otvara širok horizont mogućnosti za sve nas i stavlja pred nas nove izazove. da napokon stanemo na kraj svim sukobima u bivšoj Jugoslaviji i da se ti sukobi pretvore u nove mogućnosti. Osim toga, to je instrument za gospodarsku i društvenu suradnju između svih naših zemalja i nacija. S druge strane, iznimno cijenimo ne samo vodstvo Kosova, što je započelo taj proces mira i suradnje, već i napredak koji je ostvaren na Kosovu. Napredak prema Europi, zatim potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te liberalizacija viznog režima koji su ključni za ovu novu državu u regiji. Dakle, ovo je jedan posve novi momentum i čvrsto vjerujemo da ćemo uz vašu pomoć, uz pomoć Europskog parlamenta, te uz pomoć brojnih drugih prijatelja Albanije i regije, diljem Europe, da stvarno možemo e, dobiti puno vremena, vremena kojeg smo u prošlosti izgubili. Naša vanjska politika Albanija je bila jedna od najstabilnijih e, zemalja. Promjena vlasti u zemlji nije imala znatni utjecaj. No istovremeno, mm, u posljednje vrijeme došlo je do nacionalističkih mm, previranja koji će ostati jedan nesretan period prošlosti, ali za nas je to definiralo da moramo imati jednu novu E, narativu, a to je da ne želimo imati problema sa susjedima. Nema sumnje da je Albanija ostvarila napredak posljednjih nekoliko godina, no također ambicije Albanije su mnogo veće od dosada ostvarenog napretka. I ta će nas ambicija voditi prema budućnosti, tako što ćemo naučiti dobre lekcije iz onoga što je bilo pozitivno, a i negativno u prošlosti. Vjerujem da su albanski građani glasali za nas. Ne samo zato što su uh, željeli zamijeniti ministre ili premijera ili jednu stranku drugom strankom. Oni su glasali iz potrebe, iz želje da se zemlja promijeni. I zbog tog sam rezultata vrlo ponizan. I ja sam vrlo svjestan, duboko svjestan da smo na ovom položaju ne zbog toga tko smo, već zbog toga što ljudi trebaju i zbog toga što građani očekuju od nas u vladi. To je ogromna odgovornost i spremni smo raditi i ostvariti ono što su građani Albanije 23. E, lipnja od nas tražili. I moje e, uvjerenje na temelju činjen, na temelju zemlje koja je imala vrlo dramatičnu, čak i tragičnu prošlost za vrijeme e, komunističkog doba. U tom je razdoblju Albanija imala najbrutalnijeg diktatora i vrlo tešku tranziciju koja je uslijedila Dakle, ovakvi su izbori, ovakvi su rezultati potrebni za demokraciju danas. 1992. Albanci su glasali uh, dakle, velikom većinom za velike promjene. 23. lipnja Dakle, još je jedna velika većina građana glasala za veliku promjenu, za promjenu vlasti, a i građani su nam poslali jako jasnu poruku da je to, da demokracija se ne govori samo u velikim pojmovima, već da nam nedostaje demokracija u svakodnevnom životu. Ovdje smo kako bismo svima vama poručili da sve ono što smo mi učinili i ono što je Europski parlament učinio za Albaniju, a učinio je mnogo, da to neće biti potračeno, već da će to biti izvor inspiracije, te da će nam to biti uvijek jedan razlog više da ispunimo što je prije moguće i ono što je potrebno da bi Albanija postala članica europske e, obitelji uz potpuno poštivanje prava i ispunjavanje svojih obaveza. Hvala vam. Hvala vam, premijeru. Ovo su doista ohrabrujuće riječi. I već samo vaše prisustvo u parlamentu nam je jamstvo da će, ono biti, da će ovo biti ispunjeno. Imam popis govornika koji su se javili za riječ. Moram ih zamoliti da se ograniče na dvije minute kako bismo našem e, gostu dali mogućnosti da odgovori na pitanja. I najprije ću pozvati gospodina Kukana. On je predsjednik e, izaslanstva. Da preuzme riječ. Hvala vam. Jako ste strogi. Dvije minute za mene, a moram e, podnijeti izvještaj o izborima, prenijeti poruku Europskom parlamentu. Molim vas Molim vas, dopustite mi pet sekundi više. Htio bih puno toga reći, no nemam puno vremena. Najprije, najiskrenije želim čestitati premijeru na uspjehu, na njegovom uspjehu i uspjehu političke stranke na izborima. Mislim da je i pravedno u ovom trenutku spomenuti rad prethodne vlade eh, na području ulaska u Europsku uniju. Nije tajna da je unutarnja politička institucija u Albaniji bila u fokusu europskih institucija jako dugo vremena. I nadam se da će nova vlada dovesti nove dinamike i nove pozitivne promjene. Što se tiče izbora, bit ću doista vrlo kratak, 23. lipnja ti su izbori bili vrlo važni za Albaniju. Bio je to test za Albaniju da može poštivati demokratske kriterije te hoće li političke stranke biti dovoljno zrele da budu e, spremne za daljnje korake na putu europske integracije. Mislim da mogu reći da je Albanija prošla taj test i budući pomaci će to i dokazati. No treba će nam još dokazati da je to doista tako četiri zastupnika iz Europskog parlamenta e, su dakle pratila izbore. Vrlo smo pozorno pratili što se događa, razgovarali s čelnicima. I vidjeli smo da je proces europske integracije bio vrlo visoko e, u programima svih političkih stranaka. i kao što je izvještaj ODIR dakle bio, dakle ne možemo reći da je sve proteklo glatko, no mislim da su to bili dobri izbori. I ono što je najbitnije je da je prijenos vlasti prošao glatko, na jedan civiliziran način, da su poraženi političari prihvatili pobjedu i da Dakle, novi premijer bio vrlo korektan, a i e, dobar je stav o budućem odnosu sa oporbom. I to želimo vidjeti i u budućnosti. Bez stvarnog političkog dijaloga svih političkih snaga u Albaniji bit će vrlo teško krenuti naprijed. E, događaji, dosadašnji događaji pokazuju da to je moguće, te da je nova vlada spremna. Put europske integracije je dakle, među prioritetima novog parlamenta i veselim se budućim <laughs> dokazima tog stava. Tako da moja poruka je, gospodine premijeru, drago nam je da ste ovdje, mladi ste premijer, tek nekoliko dana, no cijenimo eh, da ste nas posjetili u eh, evropskoj, dakle, evropskim institucijama. Nema potrebe da ponavljam, a i vi ste to spomenuli u vašem uvodnom govoru, je da je Europski parlament uvijek podržavao razvoj u vašoj zemlji i nastavit ćemo vam pomagati u budućnosti i činiti sve što možemo. Tako da molimo vas da nam dozvolite da vam pomognemo koliko možemo. Hvala vam. Sada gospodin Salafranka. Ima riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče, govorit ću španjolski. Hvala vam u ime e, europskih pučana želim vam poželiti dobrodošlicu u parlament, čestitati vam na rezultatima izbora i zahvaliti vam na konstruktivnom tonu kad ste e, govorili o oporbi. Govorili ste o novoj atmosferi u parlamentu u vašoj zemlji čini mi se kao da e, želite zajedno se suočiti s budućnosti. Što se tiče europske perspektive za vašu zemlju, sporazum o vizama te zahtjev za članstvom u Europskoj uniji, i sami ste to potvrdili, Europski parlament ima pozitivan stav prema vašem zahtjevu, no nismo ovdje da bismo razgovarali samo o tome. Pitanje koje vam želim postaviti je do koje mjere ćete nastojati uključiti e, svo društvo vaše zemlje u, ovom, u ovaj projekt, u dakle u procesu europske integracije? Do koje mjere smatrate da možete uključiti oporbu u ovaj politički projekt koji je započeo sa slobodnim demokratskim izborima, poštivanjem manjina? A sada riječ ima gospodin Fleckenstein. Hvala lijepa gospodine premijeru i s naše strane srdačne čestitke na dobijenim izborima. Nikoga neće začuditi ako dodam da se moji prijatelji i ja jako veselimo o tome što vas danas vidimo na ovoj dužnosti. E, nekoliko zadaća koje su osobito važne, vladavina prava, borba protiv korupcije, su pred vama. Želim vam e, postaviti jedno pitanje. Što po vašem mišljenju, što je to po vašem mišljenju što mi kao Europski parlament i Europska komisija možemo učiniti, možda više nego do sada, kako bismo vas i albanski parlament podržali u vašem daljnjem radu i na putu prema Europskoj uniji. Hvala vam. Gospođa Nejc. Gospodine predsjedavajući, gospodine premijeru, u ime mog kluba zastupnika želim vam poželiti dobrodošlicu i hvala vam što ste došli razgovarati s nama i podijeliti s nama vaša vaše mišljenje o trenutačnoj situaciji vaše zemlje i njezinoj budućnosti. Kao što su spomenuli i prethodni kolege koji su govorili prije mene, političke tranzicije, pogotovo u zemljama čije je stanovništvo jako dugo vremena živjelo pod e, diktaturama ili autoritarnim režimima, takve su političke tranzicije teške. I naravno, iskreno vam čestitam na, vašom ve, na vašoj velikoj pobjedi. Rekli ste da u parlamentarnoj raspravi koja je uslijedila prilikom potvrde vaše vlade, da je najviše vremena nego ikada do sada u albanskom parlamentu dalo oporbi za riječ. No može se dogoditi da ta euforija oko, da je to euforija nove ere. Što mislite o razvoju odnosa vaše vlade s ostalim političkim snagama u vašoj zemlje, zemlji te sa civilnim društvom? Hvala vam. Hvala lijepa. Sad moramo objaviti da zatvaramo popis govornika riječima Charles Hvala gospodine predsjedavajući. Čestitam vam u ime kluba zastupnika ECR na vrlo uvjerljivoj pobjedi na izborima i na e, mirnom prijenosu vlasti nakon turbulentnog e, perioda od protekle četiri godine. Vaš prethodnik Sali Beriša je dao neke kontroverzne komentare kad je bio u Skopju, odnosno u Makedoniji, mislim da je bio u, Tetovu o većoj Albaniji. Možete li na, ja sam prijatelj Makedonije, možete li nas, e, nam e, obećati da nemate nikakvih pretenzija na teritoriju te, te zemlje? Naravno, vrlo dobre vijesti što se tiče sporazuma između Beograda i Prištine, kako gledate na ekonomsku i gospodarsku eh, integraciju eh, na Zapadnom Balkanu i koje bi područja albanskog gospodarstva bile eh, vaši prioriteti što se tiče stranih investicija? I posljednje pitanje, malo kontroverzno, Albanija je punopravna članica konferencije islamskih zemalja gdje se često kolektivno glasa na različiti način nego u, na razini Ujedinjenih narodima, naroda, osobito što se tiče ljudskih prava. Kako to utječe na eh, ambicije Albanije prema ulasku u Europsku uniju? Hvala lijepa. Moram skratiti vremenski okvir sa dvije minute na minutu i pol kako bismo imali vremena i za odgovore gospodina premijera. Sad bih zamolio gospodina Peterlea da uzme riječ. Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, gospodine premijeru, moje iskrene čestitke i želim vam e, svaku sreću. Mislim da shvaćam koliko je važno političko jedinstvo za budućnost e, Albanije. Kao što ste rekli, e, najbolja moguća suradnja sa predstavnicima opozicije. Moje pitanje, kako biste vi e, sa svoje strane definirali taj izraz što je bolja moguća suradnja s opozicijom? Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. nije potrebno reći koliko sam ja osobno sretan vidjeti mog prijatelja Edi Ramu kao premijera i mog e, prijatelja bivšeg e, ministra vanjskog poslova kao ministra za europsku integraciju. E, kao Rumunj i prijatelj vaše zemlje Albanije htio bih vam reći da sam uvjeren da je Albanija trenutno u vrlo bitnom trenutku na prekretnici koja će promijeniti njezinu e, sudbinu i njezinu povijest. E, ja vjerujem da će vam vijeće dati konačno zeleno svjetlo za status zemlje kandidatkinje, e, a kako ste vi predani ostvarivanju reformi, ja vjerujem da ćete u tome uspjeti. Albanija će uvijek biti partner Europskog parlamenta, a mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da vas e, podržimo. E, želim vam prenijeti poruku mog premijera. E, rumunska vlada će vam uvijek biti iskren i odan partner i prijatelj. E, dobrodošli ste da posjetite moju zemlju i uvjeren sam da će to biti novi povijesni trenutak u našim bilateralnim odnosima, a e, ti odnosi sada slave obljesnicu od 100 godina trajanja. Hvala lijepa, sada gospođa Pak. E, gospodine premijeru, moje čestitke, želim vam e, sve najbolje u vašem budućem radu za Albance i Albanke. Danas ste održali govor koji je traje, zvučao vrlo pomirljivo, ponekad čak i mudro. Ja se nadam da će to e, vrijediti i za vaš rad u budućnosti. E, nacionalistički tonovi koji su se čuli prethodnih mjeseci, ja se nadam da će E, to prestati i nadam se, a to sam mislim i vidjela sad kad sam bila na Kosovu, da je to u interesu cijelog Balkana. Imala bih veliku molbu na vas, a to je da e, kroz svoje ponašanje i ponašanje e, svoje vlade, a vašeg ministra E, vrlo dobro poznajem, da tome doprinesete tome da te užasne, užasni izgredi, uvredljivi izgredi u parlamentu koje se događaju i s jedne i s druge strane da se s time konačno prestane. E, stalno e, nas mediji izvještavaju o takvim izgredima i mislim da to ima jedan utjecaj i na naše osjećaj prema Albaniji. Mislim da ako nastavite ovako kako ste danas tu počeli da ćete e, dati dobar primjer ostalima. A nadalje, što se tiče vašeg ponašanja, mislim da su Albanci dovoljno odrasli i zreli da ne moraju svakom stranom e, diplomatu E, tražiti odobrenje za svaki vaš korak, za svaki vaš potez. Radite svoj posao i ne morate stalno pitati je li to sad bilo dobro. E, nemojte im e, davati ulogu učitelja i mentora. Molim vas da to u buduće ne radite. Pokažite da jednostavno da ste dovoljno zreli i da možete ići dalje na putu prema Europskoj uniji. Hvala lijepa. sada riječ ima gospođa Gomeš. Izvolite. Hvala lijepa. Kao prvo želim vam i ja izraziti čestitke. Mi se nadamo da ćete na temelju teških iskustava e, prije ovih izbora uspjeti pokazati da E, da je u Albaniji moguća inkluzivna demokratska praksa. Htjela bih vas pitati, drugi su vas pitali sa vašim odnosima sa susjedima, e, shvaćajući neke probleme s kojima se morate nositi kao što su reforme pravosuđa, ali druge, druge teme su transnacionalne i borba protiv korupcije, što nije nacionalni nego transnacionalni problem. Dakle, želim vas pitati koja je vaša strategija? Kako namjeravate, e, što namjeravate poduzeti u borbi s tim problemima? Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospođa Janaku, izvolite. Hvala vam. Najprije želim čestitati albanskom premijeru na pobjedi na izborima. Želim mu sve najbolje. Moram reći da smo svi mi podržali proces eh, integracije u Europsku uniju Albanije i to kroz razne inicijative. Jedno od načela bitnih za zemlje koje žele postati članicama Europske unije je odnos sa susjedima. Htjela bih vas pitati, 2008. godine vlada gospodina Beriše, tada ste imali vrlo sličnu vanjsku politiku i vlada gospodina Beriše sklopila sporazum s Grčkom o definiciji teritorijalnih voda. Nakon toga ste e, vi tužili, dakle odveli ste taj sporazum pred sud i uspjeli ste u vašoj namjeri. Da li mislite da odnose s Grčkom nisu važni ili mislite da te odnose mogu definirati sudovi? I što mislite učiniti u budućnosti po tom pitanju? Jer mislim da je to problem između dvije države. Hvala lijepa, gospođa Bajon ima riječ. Hvala lijepa. Ja dijelim mnoge riječi i misli koje su već izrekli moji kolege i želim vam iskreno čestitati. E, lijepo je vidjeti toliko mnogo novih lica u vladi. Vrlo je snažna poruka doći u Brisel samo nekoliko sati nakon imenovanja vlade. To pokazuje E, vašu predanost e, u europskom putu. Dijelim vaše mišljenje da je neophodno prekinuti sa prošlom, prošlošću i sa prošlom političkom tradicijom e, koje su karakterizirane pomanjkanje reformi pomanjkanje dijaloga između političkih stranki jer sve je to neophodno kako bi se e, još više uključilo civilno društvo i nevladine organizacije i kako bi se saslušalo građanstvo i, i poruke koje dolaze iz stanovništva ja vjerujem da vi više neko ikad zavrijeđujete otvoreno demokratsko društvo. Moje pitanje bi bilo kako se nosite sa problemom e, nezaposlenosti mladih, kako ih e, e, privlačite da ostanu doma, da ne odu u inozemstvo i kao što je moja kolegica Ana Gomez rekla, kako, kakva je strategija vaše borbe protiv korupcije? to naravno nije samo albanski problem, nego cijelog Zapadnog Balkana i zapravo cijele Evropske unije. Hvala lijepa. Gospodin Šöpflin, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Zadovoljstvo mi je pozdrati vas ovdje, gospodine premijeru. E, vi ste rekli da ne želite probleme sa e, susjedima, to je međutim e, stvar koja ne ovisi potpuno o vama, ali kako gledate strateške e, faktore u razvoju vaše regije? Da li, na primjer, imate mišljenje o ulozi Turske u jugoistočnoj Europi? Također bih vas htio pitati da li bismo pitanje velike Albanije trebali e, uzeti za ozbiljno? Hvala lijepa. Gospodin Lisek ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. ću vrlo kratak. Gospodine premijeru, vi vrlo dobro shvaćate da bilo što što kažete o Kosovu e, vrlo pažljivo promatraju neke države, osobito one koje ne priznaju Kosovo i naravno Srbija. I u tom kontekstu htio bih vas pitati što mislite o stalnim e, razgovorima između dvije vlade, vlade Kosova i vaše vlade. Kao drugo pitanje, turizam je velika šansa za vaše gospodarstvo. Kako kanite razvijati taj dio vaše gospodarstva? E, i kak, da li ste u tom pogledu otvoreni za strane investicije? Hvala lijepa, gospodin Kacin. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine premijeru, čestitam i želim vam sve najbolje. Nadam se da ćete dobiti status e, zemlje kandidatkinje i da će to e, potaknuti daljnji pozitivan razvoj ne samo u Albaniji nego u cijeloj regiji. Htio bih vas pitati o nečemu što ste rekli prije nekoliko godina. Rekli ste nam da ste imali poteškoća sa e, jasnim otvaranjem kandidata iz svoje stranke na, e, na izborima jer ste se bojali da će biti korumpirani. Dakle, moje pitanje korupcija je bila Dakle, htio bih čuti nešto više o vašoj konkretnoj borbi protiv korupcije unutar vaše stranke. Dakle, svak, svi moramo početi eh, od sebe, pomisliti ispred vlastitih vrata. Hvala lijepa. Gospodine premijeru, imate riječ. Kao prvo dozvolite da kažem kako sam počašćen e, vašim zanimanjem za ovako malu zemlju e, kao što je moja i za ovako mladog e, premijera kao što sam ja, kao što je to rekao gospodin Kukan. Kao prvo hvala gospodinu Kukanu i gospodinu Boštinaru na pomoći i na strpljenju sa svima nama u Albaniji. Albanija je možda problematična zemlja u regiji, ali nije dosadna. Evo, e, vidite, e, gospođa Doris Pak e, je vrlo aktivna u ovoj regiji i ona je vrlo mladolika. Hvala vam, Doris, hvala što ne odustajete od nas. Dozvolite dakle da pokušam odgovoriti na vaša pitanja. Prvo, E, s nečim što doživljavam kao našu ambiciju za e, Albaniju. Interesantno je primijetiti da imamo vrlo visoki broj žena u vladi. E, najviše do sada, od kad je počela ova naša nikad završena tranzicija, ministar integracija ministar vanjskih poslova e, su vrlo zaslužni za taj imidž koji ima danas naša vlada, odnosno činjenicu da je napredna, da u njoj ima puno žena i puno mladih ljudi, kao što je to i ministar vanjskih poslova. Kakva je naša vizija budućnosti? pogotovo u pogledu suradnje i granica. 23. lipnja dobili smo izbore zajedno sa e, ostalima u okviru Alijansa, odnosno Saveza za Evropsku Albaniju. E, dobili smo neočekivano veliki broj e, glasova, a nacionalizam nije dobio niti jedan glas. nacionalizam koji je bio izvor zabrinutosti ne samo za nas, nego i za naše partnere, oni su ostali izvan parlamenta. I ja mislim da je jedan od razloga zašto je demokratska partija završila s tako lošim rezultatima je upravo svojevrsna nacionalna retorika koja se pokazala neprihvatljivom. Neprihvatljivom za naše vrijeme, za naš e, stav e, prema partnerima i susjedima i koja na kraju krava neodrživa za buduće odnose. Mi smo čvrsto uvjereni da granica treba biti, ali da granice nikada ne smiju biti prepreka. Prepreka ujedinjenom životu, radu sa Srbima, Crnogorcima, Makedoncima, Bostancima i naravno s Hrvatima koji su nedavno ušli u Europsku uniju i, e, s Grcima, Italijanima i Turcima. I zbog toga stavljam naglasak na sporazum Srbije i Kosova. E, vidi se, eto, kraj, nazire se kraj sukobu i obzor se otvara svima nama. E sada, kako ćemo to iskoristiti? Hoćemo li e, ostati e, zločesta djeca u odnosu na Brisel koji ne pišu svoje domaće zadaće ili ćemo pokušati raditi zajedno na zajedničkoj budućnosti putem zajedničkih projekata i programa. Nas, pred nas Brisel sasvim ispravno postavlja izazove, traži da izvršavamo svoje zadaće, ali s druge strane isto tako mi od Brisela trebamo zahtijevati projekte. E, mi moramo postati vrlo konkretni instrumenti gospodarskog i socijalnog napretka za buduće naraštaje. veliki dio stanovništva u Albaniji rođen je nakon komunizma. E, nove su generacije stupile na društvenu scenu i treba raditi na podizanju razine svijesti građana kao građana Europe. to ne priječe granice, fizičke granice, to priječe mentalne granice. Mentalne granice koje smo naslijedile, naslijedili od povijesti koja nije bila oslobito velikodušna prema nama. Obično ne želim sada povrijediti e, komuniste među prisutnima, ali činjenica jest da su svi problemi koje smo mi imali nakon sloma komunizma, da su to bili problemi između ljudi, a ne između ideja, između pojedinaca. Dakle, upravo zbog toga naša namjera je da u okviru ove nove vlade nastupamo ne euforično, nego da nastupamo kao instrument parlamentarne demokracije, da damo našoj oporbi sve one mogućnosti koje mi kao oporba nekada nismo imali. Kada, znate, i ovdje, ako socijalista koji predsjedava, e, ako njemu socijalista traži dodatno vrijeme za govor, manje je vjerojatno da će ga dobiti ako sastankom predsjedava konzervativac. To je što se tiče nacionalizma i granica. Dozvolite da kažem još nešto. Albanija je zemlja koja njeguje jednu vrlo jedinstvenu tradiciju, tradiciju religijske tolerancije i tradiciju nula problema između kršćana, muslimana, pravoslavaca i muslimana. Nama su ljudi ljudi, susjedi susjedi, a ne pripadnici neke vjeroispovijesti. Kod nas nema u tom pogledu razlika. I mi ćemo učiniti sve da to tako i ostane. Regija u kojoj živimo je i tekako propatila zbog toga što su se ljudi doživljavali kao muslimani ili kao kršćani i to su bile prepreke za iskrene odnose među ljudima. Ne samo da mi u tom smislu ne vidimo mogućnost nikakvih problema, e, mi naravno e, pozdravljamo Tursku kao strateškog partnera i ne vidimo da bi tu vjeroispovijest mogla biti kakav problem. Za nas je Turska susjed kao i Italija, Grčka, strateški partneri zajedno s Albanijom bit će ojačani u smislu njihove pozicije u regiji i rada za tu regiju. Ne samo da ne mislim da nema nikakvog problema u suradnji vlade Albanije i Kosova. Naprotiv, ta suradnja je potrebna. E, to se događa između Grčke i Turske, kako da se to ne dogodi između Albanaca i e, Kosovaraca. Kako da oni ne razgovaraju o budućnosti E, u smislu suradnje, regionalne suradnje, e, ekonomskih, socijalnih projekata, obrazovanja, kulture, dakle e, svih onih aspekata koji zapravo trebaju biti oruđe za iskorištavanje mogućnosti koju nam sad ovaj trenutak pruža mi ne smijemo biti samo zadovoljni, moramo dalje odgovarati na europske izazove. Ne smijemo dozvoliti da nakon potpisivanja sporazuma između Srbije i Kosova dođe do nekog praznog prostora. E, taj se prostor naprotiv treba iskoristiti za gospodarski i socijalni razvoj. I još ću vam nešto reći. Mnogi su mislili da će nezavisnost Kosova, još jedna albanska država, biti katastrofa za regiju. E, no dogodilo se upravo suprotno. E, ne priznati Kosovo nema smisla. Ja sam čvrstog uvjerenja da je puno priznanje Kosova u okviru Europe, unutar Europe, ne samo ono što treba učiniti s obzirom na povijest albanskog naroda, već s obzirom na situaciju koju je danas ova evropska regija i Europa samo po sebi. Nadalje, korupcija, organizirani kriminal, kao što je uvažena kolegica rekla, nisu samo nacionalni problemi, već transnacionalni problemi, nešto poput reklame za Nokiju, connect people, Nokia povezuje ljude, pa tako i kriminal. Mi moramo surađivati kako bi bili djelotvorni. Odgovor na korupciju je modernizacija, leži u modernizaciji, modernizaciji države, agencija, usluga. Korupcija cvjeta ondje gdje je ona alternativa nečemu što nedostaje. Endemska korupcija, od koje pati, još uvijek pati naše društvo, je zapravo alternativa onim uslugama, institucijama, državnoj upravi koja nedostaje u našem društvu. A koja bi trebala biti ondje da pruža usluge ljudima i da im da ono što oni trebaju. Naš novi ministar integracija ima vrlo ambiciozni program koji ćemo mi poduprijeti, svi mi, ne samo sve stranke, već i putem dijaloga između vlade i stranaka i oporbe i društva i da ćemo na taj način svi zajedno moći promicati europsku ideju i europski integracijski proces. Jer izolirati oporbu, ne dati joj mogućnosti sudjelovanja u vlasti, kao što je to bio slučaj u prošlosti, i transformirati civilno društvo u samo još jednu mušteriju klijenta vlade je nešto što će nam ići na štetu, što će ugroziti naše napore u smislu integracije. Reforme su svakako važne, ali e, ovaj parlament mora znati Kvalificirana većina potrebna je za sve reforme integracije. Mi nećemo stati, mi nećemo zaustaviti se samo na onom jednom glasu koji nam je još potreban da dobijemo, što nije lako dobiti, vama je to poznato iz bivših istočnih zemalja. Mi ćemo ići, pokušati ići i korak dalje u našim reformama. Nećemo samo slušati, mi ćemo i voditi. Bićemo lideri, pozvaćemo svih da u našem projektu sudjeluju. Mi imamo mandat lidera i nećemo posustati, nećemo smanjiti brzinu kojom zemlja kreće u posljednje vrijeme. Mislim pritom i na e, reformu javne uprave, Imamo nevjerovatan broj općina, zajednica, što je jako skupo. Mi nemamo novce za toliku lokalnu upravu koja tako postaje e, neučinkovita i omogućuje cvjetanje endemske korupcije. Mi ćemo u tom smislu slušati mišljenje oporbe i mi pozdravljamo mogućnost da to provedemo zajedno. Postoji i problem vlasničkih e, odnosa, vlasničkih prava, što je karakteristično za sve postkomunističke zemlje. Dakle, treba nam reforma koja će obuhvatiti sve stranke. Imamo vlasnike koji još nisu dobili natrag svoju imovinu. Vraćaju se neki stari vlasnici kojima je nacionalizacija obećana još prije 20 godina, a ta obećanja su bila isprazna i kao posljedica toga imamo čitav niz neiskorištenih objekata, zemlje a nama je jasno da se ovi problemi moraju i mogu rješavati samo ako radimo zajedno. Mi nećemo transformirati Albaniju u monarhiju. Mi jako dobro znamo da se izbori održavaju svake četiri godine. Vi znate i ja znam da e, je naš mandat vremenski ograničen i da će do promjene tad opet doći. To je životna činjenica. E, da zaključim, nadam se da sam manje više odgovorio na pitanja odgovorom gospođi iz Grčke. Naša vanjska politika neće biti nimalo problematična za naše susjede. Mi ćemo iskoristiti sve instrumente kako bismo riješili probleme iz prošlosti. Mm, mjesecima smo ponavljali koliko smo protiv nacionalizma, čak i izloženi riziku da izgubimo glasove. I eto, na vlasti smo, formirali smo vladu, i naša vlada u potpunosti orijentirana ka Europi i ja se iskreno nadam da ćemo uspjeti, ali isto tako sam uvjeren da je vaša pomoć od ključne važnosti, a na pitanje što vi možete učiniti kako biste nam pomogli, ja mogu reći samo da nastavljate činiti ono što ste činili i do sad. Bili ste vrlo učinkoviti, e, naše javno mijenje i kako poštuje rad ovog parlamenta i ovu instituciju, vaš se glas čuje i ja vam obećavam da će se čuti još i više u budućnosti. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče vlade, hvala i vama. Kao što sam rekao, imate našu potporu. Ja znam da vas još samo nešto dozvolite. Moj ministar vanjskih e, poslova kaže da sam zaboravio odgovoriti na pitanje o Makedoniji. Ako ste prijatelji Makedonije, vi ste i prijatelji Albanije. Integritet Makedonije je nama važan koliko i integritet Albanije. Hvala. It's just a slight detail, Sir To je samo mali detalj, um, gospodine Robert, ali osim toga slažem se s vama.